Dragi kolege i kolegice, odbor EKON je e, iznio korigendum na jedan tekst koji je usvojio parlament prema pravilu 231. E, stavku 4. Taj korigendum se smatra usvojen ako u roku od 24 sata nakon objave e, se ne podnese neki zahtjev od strane kluba zastupnika ili barem 40 članova o kojem se treba glasovati. Korigendum je dostupan na stranici plenarne sjednice, a naslov će biti objavljen u zapisniku od ove sjednice. Sljedeće izvješće je izvješće gospodina Weidenholca vezano uz godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji